Okay. Dobro kolege, kao što znate, samo da vas sve podsjetim. Posebno one koji jučer tu nisu bili. im glasat ćemo. A zatim u deset se pridružujemo odboru za vanjske poslove gdje ćemo razgovarati o migracijama onda zatim ćemo se, čuti ćemo mlade kako govore o migraciji, a zatim ćemo imati zajedničko izvješće e, sa, o, našeg izvjestitelja. Nakon toga u 11.30 glasat ćemo o nagradi Saharov. Samo da vas podsjetim da morate objaviti, odnosno izvijestiti nas tko glasa, iz koje kluba i ako imate zamjene koje će glasati, dajte tajništvu, molim vas, što javite prije 11.30, jer samo oni koji su na popisu u Afetu biti će, u, imat će priliku glasati o nagradi Saharov, to je u 11.30. soba za sastanke je 2Q20 da bi se, tamo ćemo raditi zajedno sa odborom za vanjske poslove. Sad ćemo glasati o nacrtu mišljenja o proračunskoj kontroli financiranja nevladinih organizacija iz e, proračuna Europske unije. Šla, Eli je izvjestiteljica, molim tišinu. Ako vi e, u zadnjem dijelu dvorane e, imate sastanak, dajte, molim vas, tišite se da čujemo o tome nekoliko riječi. Samo sam htjela zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeri na suradnji jer smo se kod pregovora tako ponašali, pa svima na tome zahvaljujem. Dobro kolege, sad ćemo glasati, ima puno kompromisa, nadamo se da će sve dobro proći. Prvo ćemo provjeriti, znači otvaramo glasanje, ima još, ima još nešto za reći o glasanju, zatvaram glasanje. Evo sve radi. Dobro. Počinjemo sa kompromisom broj 1. Tko je za, protiv, ustržani, prihvaćeno. Prelazimo na amandman 3. Tko je za, protiv, uzdržani, odbačeno. 4. Za, protiv, odbačeno. Prelazimo na 8. Tko je za, protiv, uzdržan, prihvaćen. Amandman 9, da, za, protiv, uzdržano, odbačeno 11, za, protiv, uzdržano, odbačeno 12, da, za, protiv, prihva, a, odbačeno, kompromis broj 2, za, protiv, uzdržano, prihvaćeno. Prelazimo na amandman 17, tko je za, tko je protiv? Uzdržan? Odbačeno. Kompromis 3. Za? Protiv? Uzdržano? Prihvaćeno. E, amandman 19 je povučen. Prelazimo na kompromis broj 4. Tko je za? Protiv? Uzdržano? Prihvaćeno. I sad prelazimo na 27. Za? Protiv? Uzdržano? Odbačeno. 28. Za? Protiv? Uzdržano? Odbačeno. Amandman 31 za, protiv, uzdržano, odbačen. 33 za, protiv, uzdržani. Možemo li provjeriti 33? ponavljamo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Odbačen je taj amandman. Kompromis 5. Tko je za, protiv, uzdržan, prihvaćen. 37 za, protiv, uzdržani, odbačen. 38 za, protiv, uzdržan, odbačen. 40 povučen, prelazimo na 42, tko je za, protiv, uzdržani, odbačen. Kompromis 6 za, protiv, uzdržani, prihvaćen. 44 za, protiv, uzdržani, odbačen. 45 za, protiv, uzdržani, odbačen. Kompromis 7 za, protiv, uzdržani, prihvaćen. Amandman 50 za, protiv, uzdržani. Molim vas da provjerimo amandman 50. Otvara se glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Odbačen. Amandman 51 za, protiv, uzdržan, odbačen. 54 za, protiv, uzdržani, odbačen. 55 za, protiv, uzdržani, odbačen. Kompromis 8 za, protiv, uzdržan, prihvaćen. 59 za, protiv, uzdržani, odbačen. Kompromis 9 za, protiv, uzdržani, prihvaćen. 63 za, protiv, uzdržani, prihvaćen. Kompromis 10 za, protiv, uzdržani, prihvaćen. Amandman 67 za, protiv, uzdržani, odbačen. 70 za, protiv, uzdržan, Odbačen. 71 za. Protiv. Uzdržani. Mislim da je odbačen. 71 provjeravamo. Glasali smo, zatvaramo glasovanje i prihvaćen je. 72 za, protiv, uzdržani, odbačen. 74 za, protiv, uzdržani odbačen. A sad ćemo glasati o cijelom mišljenju. Otvaramo glasovanje. Jesu li svi glasali koji su htjeli glasati? Zaključujemo glasovanje, zatvaramo glasovanje i većinom prihvaćeno mišljenje zahvaljujemo kolege. Evo to smo napravili u rekordnom e, vremenu budući da je glasovanje o pristupu u ljekovima odgođeno i sada prelazimo sa, na točku 12 u drugoj dvorani, a ponovno se ovdje vidimo poslije podne. U tri poslije podne ponovno se vidimo ovdje. Vidimo se u 10, 2, kvet,